Mes chers collègues, Kolegice i kolege, dobar dan. Dobar dan svima. Eto, malo ste čini se živčani, uznemireni jutros. Eto, dakle, umirili ste se. Gospodine Mizolije, kako ste dobro u redu? Dakle, komunikacija predsjedništva vezano za odluke koje su donijeli koordinatori. Kolegice i kolege, kao što znate, prije e, ljetne stanke odluke su odluke koje su donijeli koordinatori tijekom jučerašnjeg sastanka primjerci su proslijeđeni i ukoliko nema primjedbi prije 12.30 eh, moći ćemo dakle to, te odluke unijeti. Eh, inače što se tiče jedne važne, točke eh, našeg odbora, ovaj paket za mobilnost, nakon e, ljetne stanke e, plenarna sjednica je odbila tri prijedloga komisije vezano za socijalne aspekte paketa o mobilnosti i vratila ih je ovdje na ovaj odbor za ponovnu raspravu. Ova tri prijedloga su tri e, vrlo važna teksta vezano posebice za međunarodni promet, ali također je vezano za uvjete rada vozača. Riječ je o važnim pitanjima, kao što je upućivanje vozača, e, vrijeme vožnje, vrijeme odmora vozača, te kabotažu i tržište. Tri izvjestitelja, e, gospodin Wim van de Komp, e, gospodin Ertu, gospođa Kilonen, dobili su zadatak od strane našeg odbora kako bi e, raspravili što će se dalje raditi e, sa ova tri predmeta i nakon e, kratke rasprave izvjestitelji jučer imali smo dakle kontakte i doći će trenutak kada će pred našim odborom predstaviti te predmete. U redu. A sada prelazimo na ono što svi željno očekujete, glasovanje. Dakle, da provjerim je li, da provjerim kvorum, provjerimo. Otvaram glasovanje, ili imate svi karticu? Prenez votre temps, Gospodine Vim de da, Uzmite si vremena. A, ne, ne za autobus, da, danas eh, je vlak. Eh, molim vas, dakle, umetnite karticu. Ale on a quatre personnes plus qui vont voter aujourd'hui. Danas eh, četiri osobe više glasuju. Započnimo. Dakle, evo, budite oprezni. Danas ćemo zaista dosta glasovati vezano za izvješće e, gospođe Meissner, vezano za e, direktivu koja se odnosi e, na lučke uređaje za prihvat isporuke brodskog otpada. Tko je za? 85 amandman. Tko je protiv? Tko je suzdržan?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 Odbijeno. Amandman 86, ki je pour? Amandman 86, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Deveta stranica za, protiv, suzdržani, usvojeno. Peti amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. Eh, peti amandman, otvaram glasovanje. Le PPE, vous en EPP e jedan eh, viška. Gospodine Kun, jeste li glasovali? Dan. Netko je došao, da, molim vas, eh, dogovorite se. U redu, dakle sad zaključujem glasovanje vezano za peti amandman. Adopt. Usvojeno. Envi 21 za, protiv, sudržan, usvojeno. Deseta stranica za, protiv, usvojeno. Kompromise. se... Qui ki contre, qui s'abstient, c'est adopté. Amendement 96. Amendman 96 za, protiv, Suzdržan? Nije jasno. Zaključujem 96. E, amandman odbijeno. Amandman 98 za, protiv, sudržan, usvojeno. E, amandman 99 e, za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 10, eh, provjeravamo, otvaram glasovanje vezano za amandman 99. Eh, je ferme le vote. Amendement 99, il est adopté. Faites-moi confiance. Usvojeno. Allez, amenman 10, qui est pour? Deseti amandman za, protiv, koje je suzdržan, odbijeno. Stoti amandman za, protiv, koji je sudržan, e, usvojeno. Peš 13 za, protiv, sudržan, usvojeno. Dva identična amandmana 6 e, i 23. E, što želite provjeriti? Peš 13. Dakle, provjerimo Peš 13. Otvaram glasovanje. Zaključujem. Peš 13. Usvojeno. Evo, čini se da nemate baš povjerenja jutros u mene. 6. E, i 23. amandman za. Ko je protiv sudržan? Usvojeno. Sedmi amandman za, protiv, sudržan, odbijen. NV24 za, protiv, sudržan, usvojen. E, Amelman oral, gospođo Meissner, da vezano znači za u direktivu e, za plovila za razonadu tamo stoji da je riječ o plovilima bilo koje vrste e, dužine od 2,4 metara do 25 metara bez obzira na pogon u e, svrhu zabave i sporta, znači bez, e, bez e, ekonomskih funkcija. Mislim da bismo to trebali preuzeti. Hvala gospođo Meissner. Ko se protivi ovom usmenom amandmanu? Nitko. Dakle, glasujemo za, protiv, sudržan, usvojen. E, želite provjeriti? Otvaram glasovanje. Dakle, vezano za usmeni amandman gospođe Meissner. Glasujemo. Zaključujem glasovanje. Usvojen je ovaj usmeni amandman. Amandman 93 e, za, protiv, sudržan, e, usvojen. Želite li provjeriti? Da. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Jedan viška. EPP. U redu. E, zaključujem. Da, e, usvojeno je. Nemate baš povjerenja u mene. Osmi amandman. Za, protiv, odbijeno. Deveti amandman. Za, protiv, odbijeno. Amadman 94. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 106. Za, protiv. Tko je suzdržan? Usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Amandman 113. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbijeno. Amandman 114. Tko je za? Tko je, protiv? Tko je sudržan? Odbijen. Amandman 115. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? nije jasno. Dakle, amandman 115, e, otvaram glasovanje. 115, zaključujem glasovanje, usvojen. Amandman 117, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijen. Kompromis 2, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojena. Amandman 123. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbijen. Envi 28. Tko je za? Tko je protiv? Želite li provjeriti? 123. Otvaram glasovanje. Amandman 123. Zaključujem e, glasovanje i odbijenje. NV28 za, protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Treći kompromis e, za, protiv, suzdržan, usvojen. NV29 za, protiv, tko je suzdržan, usvojeno tri identična amandmana 145, 146, 147 za, protiv, sudržani, usvojeno. NV20 za, protiv, sudržan, nije jasno, provjeravamo, otvaram glasovanje vezano za amandman NV20. Zaključujem glasovanje i odbijeno. Gospodine Van Dalen, eh, što je s vama jutros? Eh, amandman 87 za. Eh, gospodine Wim van molim vas. Molim vas, dakle, nemojte razgovarati sa susjedima tijekom glasovanja. Amandman 87. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? usvojeno. Hvala, evo, gospođo Grapini, koja, evo, pratite moj zanos. Amandman 88, Envi 21, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. I dakle, izravno prelazimo E, glasujemo 112, 111, 145, 149. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. Envi 31, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. Znači 31, 32 i 150, odbijeno u bloku nv 35, 177, 151. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbijeno. Provjeravamo. Zaključujem glasovanje. Čini se da je odbijeno. E, četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. 153. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. 17. stranica. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 169. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbijeno. Dva ista amandmana. 170, e, 171 e, za, protiv, tko je suzdržan, odbijeno. E, amandman 178, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Želite da provjerim? Otvaram glasovanje, amandman 178. Jeste li svi glasovali? U redu, e, zaključujem glasovanje. Usvojeno. Da, evo, morate imati <laughs> povjerenja, to je isto kao kod osiguravajuće kuće. Znači, 179 amandman, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. NV36, tko je za, tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. NV37, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. nv 3.8, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? usvojeno. E, sada prelazimo od 188 do 197, dakle e, glasujemo zajedno svim tim amandmanima ko je za, ko je protiv, ko je protiv. Provjerujemo. Dakle, od 188 do 197 amandmani, riječ je o identičnim amandmanima. Zaključujem glasovanje. Usvojeno. Dvijesto jedan tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. 208, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. je li vam bolje s glasom Am, um, amandman 232 e, tko je za protiv socijalisti ili vi glasujete 232 amandman tko je za tko je protiv tko je suzdržan usvojeno čekajte amandman 209 E, glasujemo o amandmanu 209. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. nv 41. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Usvojeno. E, peš 23. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Eh, amandman 233, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Dva ista amandmana 233, 235, eh, tko je za, eh, tko je protiv, usvojeno. Amandman 236, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Dva ista amandmana 237 i peš 25 tko je za, tko je protiv, usvojeno 238 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno 239 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno 240 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbino 241 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbino E, prelazimo znači na glasovanje. Provjeravamo amandman 241. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. 241 odbijen. Amandman 242 za, protiv, sudržani, usvojeno. NV 42, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. E, tri identična amandmata 43, 44, 45. Tko je za, tko je protiv? A već smo glasovali o tome, ispričavam se. I prelazimo izravno na amandman 243. I to je također usvojeno. E, prelazimo onda na e, amandman 245, amandman gospođe Arnautu. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? odbijeno. Kompromis šest tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. E, Mikele, preglasni ste. Amandman 252. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? odbijeno. Envi 49, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? usvojeno. 253, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? usvojeno. 254, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? usvojeno. 255, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? odbijeno. 256, tko je za, tko je protiv, koje je suzdržan? Usvojeno. E, želite li e, provjeru amandmana 255? U redu, otvaramo glasovanje. Zaključujem glasovanje. 256. E, usvojeno. Imamo sada dva identična amandmana. Amandman Anvi 51 koji je za, koji je protiv usvojeno dva identična amandmana 257 258 koji je za, koji je protiv, koji je protiv, koji je suzdržan, odbijeno. 259 koji je za, koji je protiv, koji je suzdržan, odbijeno. Gospodin Mizulije, šta vi glasujete protiv vlastitog amandmana? Vi ste baš kao Gospodin Vanikov, da, EPP, slijedite istu tehniku. Nastavljamo. 260 za, protiv, sudržani, odbino. 261 za, protiv, sudržani, usvojeno. 262 za, protiv, sudržani, usvojeno. Imamo dva identična amandmana, 263, 264 i 265. Glasujemo o sva tri amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Nije jasno. Otvaram glasovanje. Sva tri amandmana. Zaključujem glasovanje i dakle to je usvojeno. 266 <clears throat> e, za, protiv, sudržani, odbijeno. 267 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjeravamo, znači 267, otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. 267 odbijeno. 268 za, protiv, koji je suzdržan, odbijeno. Nekoliko identičnih amandmana. NV1, 52, NV53, 54, NV17. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Provjeravamo. Usvojeno. Zaključujem glasovanje. Gospodin Vimodekov, usvojeno. Peš 26, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? Usvojeno. Tri identična amandmana e, sve do NV55. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. 270. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? E, usvojeno. nv 56 tko je za, tko je protiv, sudržan, usvojeno Peš 29, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Peš 1, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Tri identična amandmana, sve do NV2. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. NV3, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Želite li provjeru? Da, 32. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Da, dobro je prošlo. Amandman broj 1. E, Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? usvojeno e, amandman 33, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan odbijeno. Amandman 2, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojeno amandman 34, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan odbijeno. E, NV4, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojeno. NV5, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Peš 2, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojeno. 35, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojeno. Tko je za, 36, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojeno. Amandman 37, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan odbijeno. Peš 3, tko je za, tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. NV6. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 38. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. NV7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 39. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. NV10 tko je za, tko je protiv, sudržano odbino. Amandman 40 tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? Odbino? Amandman 43 tko je za, tko je protiv, tko je sudržan Odbino. Amandman 41 tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? Odbino. NV8 tko je za, tko je protiv, sudržan usvojeno. Amandman 42. Tko je za? Ispričavam se. Amandman 44. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani? odmino. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. NV9. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. NV11. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Amandman 45. Ko je za? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Usvojeno. Dva identična amandmana 46, 47. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Provjerit ćemo oba dva amandmana. Znači otvaram glasovanje vezano za ta dva amandmana. Zaključujem glasovanje. I dakle, usvojeno je. Osmi kompromis, tko je za, tko je protiv, suzdržano, usvojeno. I prelazimo sada na amandman 67, za, protiv, usvojeno. NV16, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Amandman 68, za, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 69, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. 70, 71 za, protiv, sudržan, usvojeno. 72, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojen. nv 18, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. 73, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. 74, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. E, amandman četiri Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, usvojeno. 75. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan Odbijeno. Envi 19. Želite li provjeriti? Otvaram glasovanje i zaključujem glasovanje. E, odbijeno 75. To je bio znači 75 jedan NV19 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. 79 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Tko je za, 80 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. 81 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. 82 tko je za, tko je protiv, koji je suzdržan? Odbijeno. I e, sada e, prelazimo na konačno glasovanje poimenično. Znači, konačno glasovanje. Allez, je ferme le Zaključujem glasovanje. Plus 46 u odnosu na dva e, protiv, e, nitko nije sudržan. Čestitke, gospođo Mesner, na vašem izvješću. I, e, dakle, e, otvaram glasovanje vezano za pregovore. Zaključujem glasovanje plus 46 protiv 1. Gospođo Meissner, čestitke. Pokrećemo pregovore vezano za eh, ovo izvješće. Evo aplauz za našu izvjestiteljicu. Ovo je vrlo važna tema. nous continuons les Dobro, nastavljamo dalje glasanjem. Što je s novim izvješćem? E, želim reći e, nešto vezano za postupak. Ja sam e, izvjestitelj u sjeni za EPP vezano za ovaj nacrt mišljenja koje je vrlo važno. Na ovome radimo više od godinu dana i nakon različitih sastanaka i s protekom vremena postalo je jasno da su predloženi alternativni kompromisi mi kao izvjestitelji u sjeni nismo o tome bile, bili obavješteni. Pa me zanima je li to u skladu s pravilima ili nije. mislim, možda nije nužno protiv pravila, ali nije fair play, što nas iznenađuje. Jer čini se da se iznalaze alternativni kompromisi, a e, imali smo komentare vezan za prethodne kompromise. E, dakle, e, prethodni dogovor se činio svima prihvatljivim, ali kažem, izvjestitelji u sjeni nisu informirani o postojanju alternativnih kompromisa, stoga bismo željeli da se to uzme u obzir jer mi na ovom spisu radimo preko godinu dana. Hvala vam lijepa, gospodine Mezilije, na ovom komentaru. E, taj komentar smo čuli i jučer. Bon, je suis totalement d'accord, on peut pas mettre... Metodologija nije ispravna, slažem se, e, ne može se tek tako preći na druge alternativne kompromise kad ostali izvjestitelji u sjeni nisu o tome obavješteni i nisu na tome mogli raditi. No mi imamo pravo e, podnijeti alternativna kompromisna rješenja i o tome će se glasati. Izvojite. Da. Nije istina da izvjestitelji u sjeni nisu obavješteni. Obavješteni su, mi smo im poslali tu informaciju, no želim skrenuti pozornost na činjenicu da su tajništvo i uprava, odnosno administracija ovdje, e, da e, služe zastupnicima, a ne da vode njihovo postupanje. Gospodin Mizeli, oprostite, samo malo sačekajte. Kao predsjednik e, odbora za promet e, ne slažem se s ovim što ste rekli. Žao mi je, mi smo politički predstavnici i moramo preuzeti odgovornost za ono što smo odlučili napraviti. E, kad uzmete u u obzir e, alternative, onda to morate priznati kao alternative. Rekli ste da ste radili sa suizvjestiteljima, oni nisu bili i, i obavješteni i zato su sada pokrenuli to pitanje. Euh, Maintenant, je veux pas ouvrir le Mislim da je objašnjeno što se dogodilo e, i ne bi se sada zalazila u nikakvu raspravu na tu temu. Čini mi se da ovo nije ispravan pristup. Gospodine Kramer, imate 30 sekundi, izvolite. Mikrofon. Ich will nur noch sagen, bei allen Diskussionen war der IMCO mitbeteiligt und der ist nicht Želim samo nešto reći. IMKO e, je do sad e, sudjelovao u svim našim raspravama, ali ne u vezi ovih novih kompromisnih rješenja. I, e, dakle, isključeni su kao i svi ostali izvjestitelji u sjeni. To je prvi put da se to događa u mojih 14 godina ovdje u parlamentu, što je šokantno. 30 sekundi. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, gospodine Krava, hvala što ste potvrdili istinu. Ja nisam e, lažljivac, ja u potpunosti preuzimam svoje političke odluke i hvala pućenima koji su mi povjerili ovaj važan predmet. Hvala, Merci, monsieur. hvala gospodine Mizulije. Maintenant, nous allons passer au vote. Prelazimo na glasovanje. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Amandman 154. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Nije jasno. Otvaram glasovanje. Otvaram eh, glasovanje. Amandman 154. 154. 154. Otvaram glasovanje. Zaključujem eh, glasovanje i odbijanje. Kompromis 2a. Tko je za? Tko je protiv? Odbijen. I prelazimo na kompromis 2b. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Usvojeno. I prelazimo odmah na amandman 180, 190, eh, eh, amandman 190, trenutak. Jeste li svi spremni? Tko je za? Tko je protiv? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbijeno. Amandman 13. Tko je protiv? Tko je sudržan? Nije jasno. Amandman 13. Zaključujem glasovanje. Usvojen amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno amandman 15. Tko je za? Tko je protiv? koji je sudržan, Odbijeno. Kompromis 3. E, e, želite li provjeriti 15. Amandman broj 15. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. I upravo ste usvojenje. Kompromis 3. Qui est pour? Kompromis 3. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan u je. I 3. Madame Grappini, vous voulez qu'on vérifie? E, Grappini, želite li e, da provjerim? glasujemo. Je ferme le vote. Zaključujem glasovanje i usvojen. Amendment 195, qui est pour? Amendment 195, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojen. Amandman 17, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojen. Želite li da provjerim, gospodin Kor? Provjerimo. Amandman 17. Ils sont durs aujourd'hui, hein? J'ai dit que vous étiez un peu dur aujourd'hui. Voilà. Rekla sam da ste malo preoštri prema meni. Dobro. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dajte, molim vas, malo povjerenja. Dobro. 36 i 197. Tko je protiv? Za. Suzdržani. Usvojeno. 196 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 205 za, protiv, suzdržan, usvojeno. MCO 38. MCO 38, gospodin Mozije. Njegov amantman se ne razmatra. Onda smo na 39. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 207, e, amandman 207, za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva ista, amandmana 208 i 209, za, protiv, suzdržani, odbija se. 18, za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Hoćete provjeriti? Idemo onda provjeriti amandman 210. Glasujemo. Zatvaram glasovanje. U pravu ste. Odbija se. Dva identična eh, amandmana, 19 eh, i 11. usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2.12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Aha, dobro, 212. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. zaista odbija se. Ovdje imamo dva glasa, socijaliste. Komentari se neću, ali predsjedateljice kaže da se to stalno događa. Eh, da, tako oni to rade prvo <laughs> pre, dostaje prijedlog amandmana, a onda sami glasaju protiv svog amandmana. Mislim, ja sam ovdje neutralna. Ja samo prebravam glasove, e, uopće ne donosim nikakav sud i o kome samo utvrđujem. Dobro. Amandman 213, Imko 4, e, za, protiv suzdržani, u se. Imko 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. E, četiri kompromisno rješenje četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 323 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3, 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, idemo odmah na kompromis 7a. 7a za, protiv, suzdržani, usvaja se. I odmah idemo na kompromis 8 8a. Kompromis 8a. Stranica 13 vašeg dokumenta. Za? Ne? E, protiv? I suzdržani. Nije sasvim jasno pa idemo na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromis 8a. Da, i vi ste dosta podijeljeni. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Što znači da sad idemo na glasovanje o 8b. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. idemo na imko 60, idemo preskočiti par stranica. Imko 60 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Otvaram elektroničko glasovanje. Imko 60. Dakle, otvaram glasovanje za Imko 60. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Donc tout ça, ça tombe. Non, non, non, non, parce ici, c'est rejeté. Ah oui. Ah oui. Ovo se ne razmatra, dobro. idemo sada na IMCO 42. Gospodine majster, ne, to se ne razmatra. Idemo još jednom. Sad smo na IMCO 42. ono, bi, ono se ne bi razmatralo e, da je usvojeno, a usvojeno jest. Dakle, IMKO 60 je usvojeno. Dakle, stoga se sljedeća dva amandmana ne razmatraju. Onda idemo na IMKO 42. Da vidimo što će se dogoditi sa IMKO 42. Jesmo spremni? Ajde, za. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. E sada, dobro, ovo je odbijeno, pa idemo dalje. Imko 7. Dakle, Imko 42 je odbijen. Gospodin Rikije e, nije tu. Idemo dalje, Imko 7. Tko je za, tko je protiv? Odbija se. Imko 7. Idemo na Imko 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. E, 3.4.0. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo na kompromis 9a. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisno 9b e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Allez, kompromis 10a, qui est pour? 10a, tko je za, tko je protiv, suzdržan? Nije jasno. U tom slučaju otvaram elektroničko glasovanje vezano za kompromis 10a. Le compromis 10A. Je ferme le vote. Et il est adopté. Usvaja se. Što znači da idemo izravno na kompromis 11. Ne, oprostite. Oprostite, imamo još dva amandmana prije. Kompromis 11. E, idemo se usredotočiti. Amandman 45. Za? Protiv? Četiri, dva, pet. Ne. E, četiri, dva, četiri je bio dio kompromisa o kojem smo već glasali.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 Dobro, izgleda imamo e, neki problem, imamo dvije, e, dva popisa za glasanje koji nisu ažurirane u ovom kompromisu koji smo upravo osvojili. Imali smo 4-2-4 e, kao dio kompromisa, dakle o tome nećemo sada glasati. Stoga idemo izravno na amandman 4-2-5. Evo, ja samo ovdje pokušavam pojasniti stvari. Kažem, bilo je problema sa popisima za glasanje. Imate 425 koji se krivo prikazalo kao dio kompromisa. Ne, to je amandman. Dakle, ko je za 425? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. 214 amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Time dolazimo do amandmana 37. Za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 405. Tko je za? Ne, ne, oprostite, zaboravila sam prethodni kompromis 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja. Idemo na kompromis 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Time dolazimo do amadma 499 koje je za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 500. Za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 501. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 503. Za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 502. Tko je za? Oprostite. Oprostite, ne, ne, to se odbija. Imamo tri identična. 4, 3, 501 i tako dalje. E, tko je za, tko je protiv, usvaja se. Idemo vidjeti što je dalje. Ništa to otpada čime dolazimo do 14a kompromisa. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Idemo na kompromis 15. Ne. Samo malo ispričavam se. Meni je sad ovdje ovo krivo napisano. Idemo 14b. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Tko je zatražio provjeru? Bah les advisors, qu'est-ce qui vous prend ce matin là? Što je s vašim savjetnicima danas? Samo, e, samo zastupnici mogu zatražiti provjere. Kompromis uh, e, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Opet se usvaja. Dva identična amandmana. 101 e, i 584. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, 585. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 586 za, tko je protiv, suzdržani, nije jasno. Idemo otvoriti glasovanje na 586. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 587. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imko 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dva identična amandmana. 588 i 104. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Opet dva identična amandmana. p 2 jedan od njih, i 105. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. IMKO 106. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo provjeriti. 106. Amandman. E, oprostite, imko 106. Elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Pet devedeset Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 598. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 599. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Dva identična madmana. 600 i 107. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 601. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 602. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Stoga idemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva identična madmana. 603 i 604. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo provjeriti ako želite. Dobro, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šesto pet. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 606 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 608 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Dva identična, 607 i 108 tko je za, tko je protiv, suzdržani, nije jasno, stoga otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 609 i 109. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 612. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 610. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dva identična, 11 i 110. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Imamo nekoliko identičnih amandmana 613, imko 111 i 614. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 615 i imko 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesto sedamnaest, ne glasamo. Šesto šestnaest, imko sto trinaest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Dva identična amandmana. 619 i 618. tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno, stoga otvaram električno glasovanje za ta dva identična amandmana. Ah, je ferme le Zatvaram glasovanje. Usvaja se. dva identična amandmana 620 i imko 114 koje je za, koje je protiv, suzdržani u se. 621 i imko 115 koje je za, protiv, suzdržani u se. Amandman 622 tko je za, protiv, suzdržani u se. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 53 53 se eh, tu otpada onda. 623. Možemo glasati. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Čini mi se da se odbijano idemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Vezano za amandman 623. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dva identična amandmana, 624 i INKO 116. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 625. Tko je za, protiv? Suzdržani, odbija se. 626. Tko je za, tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 627. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 628, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest, dva, osam. Otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje. U pravu ste. Odbija se. 629. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 630. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Identični amandmani 631 i 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 118 i 632 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Evo nekoliko identičnih e, amandmana od 633 do 637. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Traži se provjera. Vezano za ove identične amandmane od 633 do 637. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Vidite da mi trebate vjerovati. Odbija se. Jel to nisam rekla? A moguće, moguće da nisam. Eto vidite. U, cijelosti sam kompetentna. Idemo dalje. Amandman 56 ko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 58 za. E da, zajedno sa imkom 1. E, za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Imko 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Evo, gospođo Grapini, vaš amandman se ne razmatra. 62. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Nije jasno. Otvaram glasovanje. Vezano za amandman 62. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 18. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 76. sljedeći amandman. Gospodina Muzelija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Gospodin Kramer, vi ste htjeli provjeru amandmana prvog. Dobro, idemo u provjeru, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatvara se i odbija. E, amandman drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Otvaram elektroničko glasovanje vezano za amandman 78. Zatvaram glasovanje. Et c'est adopté pour le 70. Usvaja se. Amandman 79. otpada. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Idemo u provjeru. Otvaramo glasovanje vezano za amandman 87. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Qui est pour? 88. Tko je za? Protiv? Suzdržan? osvaja se. Imko? 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? osvaja se. 90. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 91. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se mk 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20. Dobro, idemo elektronskim putem provjeriti. Amantman, e, Amandman Imko 6. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. U pravu ste, oprostite. Odbija se. Nastavljamo s kompromisom 20 koji je za protiv. Suzdržani usvaja se. 21 kompromis 21 za protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 22 tko je za protiv. Suzdržan usvaja se. Kompromis 23 tko je za protiv suzdržan, usvaja se. Nastavljamo sa amandmanom 122 za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 imko za, protiv, protiv, suzdržani. Evo, teško reći. Idemo elektronskim putem provjerati. O, imko 15. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. MKOS 15. Koji je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. MKO 16. Za? Protiv? Suzdržan? Ni to nije jasno. Provjeravamo elektroničkim putem. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Dva identična amandmana 124 imko 17 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 125 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sad stižemo izravno na amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. MKO 19 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 i 21. imko 21 su identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. imko 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. imko 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 o njemu ne glasamo. 140 i imko 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Ni to baš nije jasno. Idemo provjeriti elektronsko. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Dobro. Konačno glasanje o konačno glasanje o ovom izvješću prava i obveze putnika u željezničkom prometu preinaci tog zakonskog akta. Jeste svi završili? Dakle, 39 za, dva glasa protiv i nema suzdržanih. Dakle, čestitamo, time izvješće je usvojeno. Čestitke kolegi Liberackom. Odmah nastavljamo. Odmah. continue, s'il vous plaît. Idemo, nastavljamo odmah dalje. Odmah. Aha, sad idemo na emisijske norme CO2 za nova teška vozila. ne, mais on peut Je sais votre joie d'avoir voté le droit des passagers, mais il Znam. Znam da ste sad htjeli još razgovarati o ovom dosjeu i da ste sad puni uzbuđenja zbog glasanja o pravima putnika u željezničkom prometu, ali molim vas raspravljajte ako ne možete drugčije izvan, izvan dvorane jer mi moramo nastaviti sa glasanjem, imamo još jako puno toga na dnevnom redu. Dakle, prelazimo odmah na eh, emisijske norme CO2 za nova teška vozila. Kompromis prvi. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 83. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 84. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 85. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 86. za. Protiv. Suzdržani odbija se. 87. za. Protiv Suzdržani odbija se. 89 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 88 za. Protiv. Suzdržani. Nejasno. Dakle, idemo elektronički provjeriti o amandmanu 88 na glasanju. Pučani kod vas opet nije točno, imate jedan glas previše. Ko je prekomjeran, ko je? Kod Pučana sad je u redu. Gospođa Virkonen, o vlastitom izvješću ćete valjda smjeti glasati. Dakle, glasanje je zatvoreno. 88. se odbija. 90. kompromis za, protiv, suzdržani, odbija se. 91. za, protiv, suzdržani, nije jasno. A onda idemo elektroničkim kontrolirati. koji je za to? Izvolite otvoreno glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. 92. Tko je za? Protiv. Tko je suzdržan? Opet nije jasno. Elektronička kontrola. Dakle, molim da provjerimo. Izvolite glasanje otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ni to nije jasno. Elektronska kontrola o kompromisa 3. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 96. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 97. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 98. Dobro. Idemo elektronski provjeri 97. Otvoreno, zatvoreno glasanje sad. Imate pravo, usvojene, usvaja se. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A i to želite provjeriti. Dobro, 98. u redu. Onda 98. Vaše mišljenje se odbija. Dakle, joj, joj, stvarno je napeto. Ja sam vam vjerovala. Ali neki put je život takav, kako se to veli. Odbija se. Oprostite, a oprostite, usvaja se. Usvaja se. Ja sam očito imala podsvjesnu želje da potkopam glasanje o ovom amantmanu. Podsvjesno vodi. Dakle, usvaja se. 99. Idemo dalje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stotka. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen. Allez, on vérifie le Ali, znam da ćete tražiti elektroničku provjeru, ali mislim da je unatoč vašem... Dakle, glasanje elektroničko je otvoreno, ali mislim da je... O, s jednim glasom je usvojeno. 101. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? usvoja se. dva otpada. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv. Mislim da je odbijen, ali to trebamo provjeriti. Glasanje elektronsko je teklo. Usvojena. jako, jako tjesno zbilja. U redu prelazimo na kompromis 5. Tko je za, protiv? Tko je suzdržan? I to je vrlo, vrlo nejasno. Idemo elektronički glasanje za provjeru. Kompromis 5. Glasanje je zaključeno. Usvaja se. Onda idemo odmah na kompromis šesti. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Sto četrnaest. Tko je za? Protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. Sto za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sto osamnaest za?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 suzdržani, odbija se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 i 128 identični za, protiv, suzdržani, to ne mogu vidjeti, nejasno, idemo elektronički provjeriti, otvoreno glasanje. Zatvoreno glasanje. Usvaja se 129 za, protiv, suzdržani, odbija se 130 za, protiv, suzdržani, odbija se 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 i 133 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135. Dobro, idemo elektronski još jedan puta za 134 provjeriti. Glasajte otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Eto tako, takav vam je život. Žao mi je, Vim me svaki put nasmija ovdje. Rekao je, naime, nije to tako u životu, nego je to moj život, moja stvar, ne baš nužno i vaša. Dobro, idemo dalje. 135, ko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 137 za, protiv, suzdržan, odbija se. 136 za, protiv, suzdržan i odbija se. 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141. Gospodine Kramer, ste htjeli 140 provjeriti? Dobro, idemo. Elektroničko glasanje provjerava se 140. Izvolite, glasati. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Imate pravo, gospodine Kramer. Onda 141 za, protiv, suzdržani, odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, odbija se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I time odmah prelazimo na 154 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150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 odbija se. Identično 8-9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Glasanje o 8 i 9, uvodne izjave, amandmane na uvodne izjave 8-9, provjera. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Imali bili ste u pravu, trebalo je provjeriti. Zatim 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani odbija se 15 za, protiv, suzdržani odbija se 16 za, protiv, suzdržani usvaja se 2 za, protiv, suzdržani usvaja se 18 za, pardon, taj otpada zato jer je dvojka usvojena. Time odmah prelazimo na 17. Iz protiv. Suzdržani usvoja se. Da, provjera. Dakle, amandman 17. na uvodnu izjavu 9 od provjeravam elektronički. Zatvoreno glasanje. U pravu ste, u pravu ste bili. Nije usvojeno. Eto to, tako je to u životu. Samo vi nastavite ako vam je tako drago. Sad smo na 19. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja. 20. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 21. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odmah 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali to moramo provjeriti. Dakle, 29. se provjerava. Zatvoreno glasanje. Odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I zatim 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro. To ćemo sada provjeriti još ovaj 36. Zatvoreno glasanje. 36. Ha, šta sad? Nažalost se to smatra da je odbijen. Idemo dalje. kolega Van de Kamp, vi ometate druge kolege. Skrećete im pozornost. Idemo na 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 za, protiv, suzdržani, odbijen. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. To moramo provjeriti. Glasanje o 52 je otvoreno. Evo,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 Suzdržani? Nije baš posve jasno. Mislim da idemo elektroničkim putem provjeriti. Izvolite. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 61. Za. Protiv. Suzdržani jako je tjesno, idemo elektronske provjere. Dakle, amandman 61. provjeravamo. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Usvaja se. To s jednim glasom razlike. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? tko je suzdržan? Usvaja se. Onda imamo 65 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržan i usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Et j'ouvre i sada imamo konačno glasanje o cijelom izvješću elektronsko. Izvolite. Zatvoreno. 37 za, 8 protiv. I dva suzdržana. Dakle, kolegice Virkunen, čestitamo. Vaše izvješće je time usvojeno. Allez, nous continuons les votes sur l'opinion budget, sur le rapport inter... Evo, nastavljamo sada sa glasanjem o sljedećem našem izvješću, privremeno izvješće o vfo Ako želite razgovarati, molim vas izvan dvorane. Ah Allez, nous commençons. Kompromis 1. Krećemo. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Treći kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? tko je suzdržan, usvojeno. Kompromis 6, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. E, amandman 30, tko je za, tko je protiv, tko je e, suzdržan, usvojeno. E, kompromis 7, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Donc compromis 7 kompromis 7 i usvojen kompromis 8. Ispričavam se. Amandman 34. Tko je za? Tko je protiv? Sudržani. Nisam rekla je li usvojeno ili odbijeno. Ma što ste jutro spojili, gospodine Van Dalen? A, ribu je... E, dakle, prelazimo na 40 prije amandman 30. Otvaram glasovanje o amandmanu broj 30. 30. i e, usvojen je velikom većinom. Amandman 34 jer gospodin Van Dalen je znao unaprijed e, hoće li biti odbijen. Dakle, otvaram glasovanje vezano za amandman broj 34, amandman 34, e, da, sa karticom elektroničko glasovanje. Zaključujem glasovanje. Hvala gospodinu Mizelijevu. Možete zahvaliti gospođu Vandalen i gospodinu Mizelijevu. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, usvojeno ovo. Provjerit ćemo. Zaključujem e, glasovanje. Odbijeno. Kompromis broj 8. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, tko je usvojeno. Amandman 42, 43. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan? E, odbijeno. Amandman 44. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. I sada glasujemo konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. E, je ferme e, Zaključujem glasovanje. Plus 35 e, protiv 4. Čestitke, e, gospođo Rike, e, vaše izvješće e, je usvojeno. A sada glasujemo o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad. On a pris du retard là. Oui, mais les trois avis après vont euh, Allez vite. Allez vite parce que Allez, sur du Dakle, prelazimo na glasovanje o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad. Jeste li spremni? Amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. E, želite li provjeru, gospodine Van Dalen? Idemo. Glasujemo o amandmanu broj 23. Europska agencija, e, Europsko nadzorno tijelo za rad. E, protiv 34. Amandman 24. Eh, amandman 24 eh, do amandmana 286, dakle sve glasimo tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. Želite li provjeru? Ne. A vi želite. Onda ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Je ferme Zaključujem glasovanje. i dakle e, usvojeno je. E, amandman 90, koji je za, koji je protiv, koji je sudržan, nije jasno. Provjerit ćemo. E, amandman 90. Zaključujem glasovanje. I, dakle, odbijeno je. Kompromis 12. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? Usvojeno. Mm, prelazimo odmah na e, amandman 100. Gospođe Deli, tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Mislim da je odbijeno. Da, razumio sam, da. Amandman 101. Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Amandman gospodina Delija. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. 102. otvaramo glasovanje. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje vezano za amandman 102. Usvojen je amandman 103. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, nije jasno. Provjerit ćemo. Gospođa Delinska. Amandman 103. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Usvojenje. Čudno. E, Kompromisiran, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. Amandman 109, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. E, amandman 109, otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. I dakle, odbijeno je. U ste. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Usvojeno. Tko je 115 amandman? Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, e, Usvojeno. E, dakle, želite provjeriti amandman 115. 115. E, e, zaključujem glasovanje. Dakle, odbijen. Kompromis broj 13. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prelazimo na amandman 122. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Amandman 123. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Amandman 125. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Nije jasno. E, glasujemo o amandmanu 125. E, zaključujem glasovanje i dakle e, usvojen Amandman 126. E, e, tko je za? Tko je protiv? odbijenje. Kompromis 2a. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? odbijenje. Provjerit ćemo. E, zaključujem glasovanje i odbijenje. I sada prelazimo na glasovanje amandman po amandman. 129 e, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan usvojen 130 131 tko je za, tko je protiv, tko je sudržan? E, odbijeno. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. E, amandman 132 e, otpada. Idemo sada na kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno. Amandman 140. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da je odbijeno. Evo, provjerit ću. Amandman 140. Zaključujem glasovanje. I, dakle, ovo je odbijeno. E, kompromis broj 14. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Prelazimo izravno na kompromis. Stranica broj 10, amandmani 147, 148. Ne, ovo ne otpada. U kompromisu 14 eh, nisu amandmani 147 i 148, dakle moramo glasovati. Riječ je o dva identična amandmana. Dakle, eh, glasujem eh, o ovim amandmanima. Tko je za, tko je protiv? Dakle, imate problem vezano za razumijevanje. U kompromisu 14, kojeg ćemo sada usvojiti. Nema amandmana 147 i 148 i iz tog razloga e, ta dva identična amandmana se moraju staviti na glasovanje. Je li se slažete? I zbog toga dajem na glasovanje, e, stavljam na glasovanje ova dva amandmana. E, dakle, glasujemo ova dva amandmana. Tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, odbijeno. Dakle, ajmo provjeriti ova dva amandmana. E, zaključujem glasovanje. I dakle, usvojeno je. I prelazimo e, izravno na amandman 150. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, e, odbijeno. E, prelazimo na 151. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 152. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, e, odbijeno. Želite li provjeriti? Da, idemo provjeriti. E, otvaram elektroničko glasovanje, zaključujem glasovanje. I dakle, ovo je odbijeno. Međutim, postoje e, još jedan e, amandman, 153. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbino. Dakle, gospodine Deli, amandman 154. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Amandman 155. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Odbijeno. Četvrti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Usvojeno. Kompromis 15. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. I idemo e, na amandman 168. E, Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, odbijeno. Provjeravamo dakle 168. Mislim da je odbijen. Međutim, možda se varam. E, zaključujem glasovanje da odbijenje. Amandman 169. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Amandman e, 170. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Amandman 171. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? usvojeno. Amandman 172, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 173, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 174, e, tko je za, E, gospođo Šnit, e, želite provjeriti koji je amandman? 173, izvolite. Dakle, otvaram e, Glasovanje o amandmanu 173. E, je I dakle zaključujem glasovanje. I upravo ste e, usvojen je amandman 173. Amandman 174. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojen je. Amandman 175. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Dakle, glasujemo o amandmanu 175. Zaključujem glasovanje. I dakle, e, usvojen je amandman 177. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman 178. Tko je za? Tko je protiv? odbijeno. Amandman 179 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan odbijenje. Kompromis 6 tko je za, tko je protiv, usvojenje. Amandman 182 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan odbijenje. Amandman 185. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijenje. Amandman 186. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen. Amandman 187. Tko je, dva? Tko je za? Tko je protiv? Odbijen. Amandman 188. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojen je. Imamo dva identična amandmana, 189, 190, tko je za, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, e, nije jasno. E, glasujem, dva identična amandmana, otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. I dakle, usvojeno je. 193, tko je za, tko je protiv, je odbijeno. 194, 195, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan nije jasno. E, idemo, stavljamo ovo na glasovanje. 194, e, 195. E, zaključujem glasovanje. Dakle, usvojeno. 198. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Nije jasno. Mislim da je usvojeno. Provjerit ćemo. 198. E, Zaključujem glasovanje. I dakle odbijeno je. Amandman 14. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Dakle, amandman 14. Amandman 14. E, odbijeno. Amandman 15. koji je za? koji je protiv? koji je sudržan, e, usvojeno. Amandman 15, otvaramo glasovanje. Dakle, odbijeno. Amandman e, 199. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, nije jasno. Provjerit ćemo. Dakle, e, ovo je sada e, Mala razlika, e, amandman 200, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijen je. Amandman 202, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijen je. Amandman 202, otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. I dakle, e, odbijeno dva identična amandmana, 201 e, i 16, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, e, usvojeni su amandman 17, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojen je amandman 203, gospođa Lukačevska, e, želite li provjeriti 17. Dobro. Otvaram glasovanje. E, zaključujem glasovanje. I dakle usvojenje. Amaman 203. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan e, odbijenje. Amaman 204. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Sudržan? nije jasno. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. I odakle odbijenje. 205 e, ko je za, ko je protiv, tko je suzdržan, odbijenje. 206 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, e, odbijenje. E, kompromis 15a, tko je za, tko je protiv, koji je sudržan odbijenje. E, e, provjerit ćemo. Provjerit 15a, ipak e, otvaram glasovanje. Mala je razlika. Kompromis 15a. EPP imate jednog člana viška. U redu, zaključujem glasovanje plus 24, usvojeno. Prelazimo na e, kompromis broj 16, e, ne, kompromis broj 16 otpada i, i prelazimo na kompromis broj 17. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvojeno. E, idemo izravno na amandman 227. E, tko je za, tko je protiv, tko je sudržan, usvojeno. Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje. Mm, Odvijeno sa 30, došlo do zbrke, dakle odbijeno. Amandman 228, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 229, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 230, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amalman 231, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbijeno. Amandman 232. E, tko je za? Tko je protiv? Nije jasno. Dakle, glasujemo 232. I dakle, zaključujem glasovanje vezano za 232. Dakle, evo, e, provjerili smo, ovo je odbijeno. Amaman 233, ko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Odbačeno. Amaman 234. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dakle, ovo je usvojeno. Amandman 236. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, odbačeno. E, e, želite li provjeru do amandmana 236? Otvaram glasovanje. Zaključujem glasovanje i dakle e, usvojeno je uz glas razlike. Amaman 238, ja ispričavam se 237, e, tko je za, tko je protiv, e, premala razlika, provjeravat ćemo, 237, tko je za, tko je protiv, elektroničkim putem, Odbijeno. Da, evo, mala razlika. 238. Idemo odmah na amandman 240. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Kompromis broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan? Usvojeno. Amandman 247. Tko je za? Tko je protiv? Tko je sudržan, Mislim da je ovo odbačeno, međutim provjerit ćemo 245. zaključujem glasovanje. Da, mala je razlika. Da, dakle, odbačeno je 246 koje je za, koje je protiv. I ovo je također uz malu razliku. Otvaram glasovanje, zaključujem glasovanje. I dakle, ovo je usvojeno. Um, 247 koje je za, koje je protiv usvojeno. Amandman 248. Tko je za? Tko je protiv? Tko je e, sudržano odbijeno? Amandman 249. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Amandman 251. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. E, prelazimo dakle na glasovanje 251. Mm, zaključujem. Usvojeno. Amaman 253. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbačeno. Provjerit ćemo 253. Zaključujem glasovanje i usvojeno da upravo ste 255. E, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Nije jasno. Provjerit ćemo, znači 255. E, zaključujem glasovanje. I dakle, e, usvojeno je. 254 otpada, 256. Tko je suzdržan? Mislim da je odbačeno. Dakle, glasujemo o amandmanu 256. Otvaram glasovanje. Tko je za? I dakle, usvojeno je. Amandman 18. E, Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, usvojeno. Amandman 18. E, glasujemo. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram e, glasovanje. I dakle, usvojeno je. Amandman 257. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvojeno. Amandman 258. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Provjerit ćemo, nije jasno. 258. Zaključujem glasovanje. I dakle, usvojeno je. L'amendement 19 est un amendement. 19. Jezični amandman 20. Za, protiv, Suzdržani? Nije stvar jasna, stoga otvoram glasovanje vezano za amandman 20. Zatvoram glasovanje. ne, odbija se. 259, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261, qui je pour 260. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Ferme le vote. Zatvara se glasovanje. Usvaja se, upravo ste bili. Dobro. Idemo onda dalje na amandman 272. I 273. Identične amandmane. Tko za, protiv, suzdržani. Nisam sasvim sigurna. Idemo provjeriti. Idemo u elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 75, je pet 275, tko je za, tko je protiv? Suzdržani? Odbija se, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 274. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 277. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 279. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 280. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 284. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisam sasvim sigurna, stoga otvaram elektroničko glasovanje vezano za 284. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 285. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Previše nejasna situacija. Otvaramo glasovanje. 287. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, 287. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dobro, i tu ćemo otvoriti glasovanje. Za amandman 287. Zatvaramo glasovanje. Odbija se. 288. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 289. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 290 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 292 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo provjeriti 292, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 293 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo u provjeru. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Dva četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Idemo u provjeru. Dobro, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva devet pet. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Nije ni ovdje jasna situacija, stoga otvaram glasovanje. 295. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 296. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 297. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 298. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 299 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 300. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 300. Još jednom provjera. Zatvoram glasovanje. Bili ste u pravu. Usvaja se. Sljedeći otpada. Idemo na 303. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo provjeriti. Zatvoram glasovanje. I usvojeno. U pravu ste bili. Sjeća dva se ne razmatraju. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisam sigurna, idemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Vezam za amandman 28. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Želite li provjeru? E, ovaj 27. amandman. Dobro, idemo onda u elektroničko glasovanje vezano za amandman 27. Zatvaram glasovanje. Mislim da je jasno da je odbijeno. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 32. Tko za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Od, e, usvaja se. Provjerit ćemo. E, Amadman 1 našeg izvjestitelja. Otvaram zatvoran glasanje. Dakle, amandman prvi je odbijen. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. Tko je za? Oprostite. 36 ne razmatraje, je 33 usvojen. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Traži se provjera. Otvaram glasovanje. Za 38. amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Bili ste u pravu. Kompromis 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Otvaram glasovanje vezano za kompromis 8. Tražili ste. Pogledajte. na glasovanje. Odbija se, bili ste u pravu. Želite li do kraja glasovati elektronički? Možda će tako biti lakše. Biće duže, da. U pravu ste, duže traje ako glasujemo elektronički. 8a kompromis. Ko je za? Protiv? Provjera. Otvaram glasovanje. Čini se da je bilo neizjednačeno. Možda ćemo očekolade pomoći. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 49. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisam sigurni. Idemo na glasanje. Elektroničko otvaram. Elektroničko glasanje. Je ferme Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 9 e, odbijen. Idemo amandman po amandmanu onda. Dobro, idemo dalje. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Idemo provjeriti. Upravo ste, gospođe Dubaj. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Žao mi je, gospođo Bilbao. Odbijeno je. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nismo opet sigurni. Idemo elektronički glasovati. Otvaram glasovanje za amandman treći. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Idemo u provjeru. Otvoram elektroničko glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 54. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Pedeset šest. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo u provjeru. 57. amandman. Jeste li svi glasovali? Zatvoram. Glasovanje. U pravu ste usvaja se. Idemo dalje. 58. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 59. Za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60. Za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 61. Za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Pima, Traži se provjera. Ali ako jasno ne dignete ruku, ja naravno ne mogu vidjeti. Morate visoko dignuti ruku. Zatvaram glasovanje. Žao mi je gospođo Bilbao, ali evo ljudi ne, ne dižu ruke i ne možemo vidjeti jesu glasali za ili ne. Dakle, ovo je za. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo u provjeru. Gospođa Lukacijevska. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 68 za. Protiv. Suzdržani. Idemo u elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje za 68. amandman. Zatvaram glasovanje. Jedan e, glas je presudio, za. 69. za, protiv, suzdržani, usvaja, e, odbija se. 70. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ali idemo u provjeru, budući da ste je zatražili. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. U redu, gospođo Grapini, idemo u provjeru. 72. amandman. Otvaram, zatvaram glasovanje. Odbija se. Allez, on avance, on avance. Amendement 73, qui est pour? Idemo dalje, 73. Tko je protiv? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tko je zatražio provjeru? Gospodin Savovski. Sotovski. Vi želite provjeru kompromisa 11. Dobro, imate pravo zatražiti provjeru. Stoga otvaram glasovanje vezan za kompromis 11. Zatvaram glasovanje. 34 za, Stoga sasvim jasno usvojeno. 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Idemo u provjeru. Zatvaramo glasovanje. 78. se usvaja. 79. Tko je za? Aha, ne, to se ne razmatra kao i osmi. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 81 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dobro, idemo provjeriti 81. amandman. Je ferme le vote, s'il vous plaît. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stvarno ćete morati početi dizati ruke jer gubimo jako puno vremena. 82. amandman tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 83. tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 85. Tko je za? Dobro, idemo u provjeru. Je ferme le Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Bili ste u pravu, gospođo Grapini. 85. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Idemo u provjeru. Nije jasno. Glasamo o amandmanu 85. Zatvaram glasovanje. Usvojeno s jednim glasom više. 86. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Nije jasno. Idemo u provjeru. Otvoram glasovanje za amandman 86. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 87. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne znam, stvarno. Nije e, isto, e, nije isti rezultat ako dižete ruke i glasate elektronički. Evo, zatvaram glasovanje. 87. se usvaja. 88. tko je za? Protiv. Suzdržani. Čini mi se da je odbijeno, ali idemo u provjeru. 88. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Vous je sur le 89. Allons. Idete u provjeru. Dobro, otvaram glasovanje za 89. Je ferme le vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Konačno glasovanje. Treba da imam vremena. Je vais ouvrir le vote. Le vote dobro. Onda otvaram glasovanje za cjelokupni izvještaj. Le vote est clos. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sa 25 glasova za i 17 protiv. Izvjestitelj, jeste li se htjeli javiti za riječ? Ako jeste? Samo sam htio primijetiti da je kod zaključnog glasanja moje ime prekriženo na popisu za glasanje. Dajte, molim vas, pokažite malo poštovanja kolegama. A naročito izvjestitelju. Što ste htjeli reći? Izvolite. Htio sam samo reći da molim da se moje ime na kraju glasanja, u zaključnom glasanju, skine s popisa glasanja, prekriži, izbriše. I onda je molim da se skine iz kompletnog izvješća. U redu. Želite maknuti svoje ime s popisa, dobro. U redu, shvata sam. Hvala vam lijepa. Nastavljamo. Jako je bio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 na razumijevanju, jer, kažem, jako puno kasnimo. Dakle, idemo glasati o e, svemirskom programu i agenciji. Izvješće gospođe Salini, gospodina Salini. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se.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 Suzdržani? Odbija se. 154 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 155 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 156 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 157 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 158 tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 ko je za, protiv, usvaja se. 181, Gospođe Grapini, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 182, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 187, tko je za, Protiv. Suzdržani. Odbija se. 188. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 189. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 190. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 191. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 192. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 193 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 197 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Oprostite, 197 tko je za, protiv, nije sasvim jasno. Idemo još jednom. Dakle, 196 je odbijen. 196, 197 otvaram glasovanje. Za 197. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 198. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 199. Tko je za? Protiv. Suzdržani Odbija se. 200 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 202 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 203 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. četrnaest. tko je za, protiv, idemo u provjeru. 214. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 8. Qui est pour? Prelazimo na kompromis 8 za, protiv, suzdržano usvaja se. Pa sada idemo odmah na kompromis 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sad odmah na 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273 amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. 281 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 294 za, protiv, suzdržani, usvaja se odbija se. 225 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 300 za, protiv, suzdržan, odbija se. 301, 301 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 302 za, protiv, suzdržan, Odbija se. 303 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 304 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 305 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 53 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 307 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržan. Usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 311 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 314 za, protiv, protiv, suzdržani. Nije jasno. Provjera. Zatvorno glasanjem. Usvaja se. Molim rukom. rukom. 315 za, protiv, suzdržani. Odbija se 316 za, protiv, suzdržan. Usvaja se. 317 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 318 za. Mikele. Dobro, sve jasno. 318 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 61 za. Protiv. Suzdržani Usvaja se. 319 za, protiv, suzdržan, odbija se. 320 za, protiv, suzdržani, odbija se. 322 za, protiv, suzdržani, odbija se. 321 za, protiv, suzdržani, odbija se. 323 za, protiv, suzdržani, odbija se. 324 za, protiv, suzdržani, odbija se. 325 za, protiv, suzdržani, odbija se. 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. 327 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 328 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 331 za, protiv, suzdržani, odbija se. 332 za, protiv, suzdržani, odbija se. 333 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, 79, pardon, oprostite, otpada, jer je 77 usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Dobro. Provjeravamo još glasanje 82. Zatvoreno glasanje. Jasno je odbijen. Imali ste pravo. 83 za, protiv, tko je suzdržan, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, oprostite, kompromis 25, za, protiv, suzdržani, usvaja se a sada 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se 104 za, protiv, suzdržani, odbija se 105 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108, 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Elektronički o 114 glasamo. Izvolite. Završeno glasanje. Odbija se. 115 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 116 za. Protiv suzdržani, osvaja se 117 za, na to otpada 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se 119 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Dakle, elektronički glasamo 119. Glasanje završeno. Odbija se. 120. Za, protiv, suzdržani. Usvoja se. 121. O 120 hoćete elektroničku provjeru. gubimo vrijeme. 120 je bio usvojen. Hoćete to provjeravati? Ne, sad 121 za, protiv, suzdržani, usvojen. 122 za, protiv, suzdržan, odbija se. Sad idemo brzo glasanje. 123, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je sad drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje, elektronički glasamo o kompletnom Salinijevom izvješću. To smo sad vremenski malo se popravili. Zatvoreno glasanje, završeno. 35 glasova za, 3 protiv, 1 suzdržan. Dakle, čestitamo kolegi Saliniju. Ovo je izvješće time usvojeno. I sada zadnje glasanje današnjega dana. i to je izvješće Pavela Teličke o vojnoj mobilnosti. Možemo početi. Kompromis 1 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim amandman 10 za, protiv, suzdržan, nejasno. Više se ne javljate izgleda. Ponavljamo. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 18 koji za, protiv, suzdržan, odbija se. 19 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis treći za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim amandman 28 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo provjeriti glasanje o 32. Otvoreno elektroničko glasanje, izvolite. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 35. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 36. Moramo ne trebamo 35 provjeravati odbijenje. 36 za, protiv, Suzdržano. odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, kompromis 5 je usvojen. Gospodine Marinesku. Ali nemate mikrofona za Jesmo mi o 53 i 54 već glasali? 53 i 54. Ti amandmani su u kompromis 4 uključeni, vaši amandmani, slažete se. Dakle, sad smo došli do petog i taj je peti usvojen. Onda 45. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeramo 57, to je htjela gospođa Grapini, izvolite otvoreno glasanje elektroničko, zatvoreno. Usvaja se. Imate pravo. Onda amandman prvi za, protiv, suzdržan, odbija se. Dva za. Pardon. Mi smo glasali o 57. Zar ne? Gospođo Grapini, mi smo to elektronički provjerili, amandman 57. Meni je kazano 56 Ne, o 57 smo, amandman 57 smo glasali i provjerili i to je, vaš amandman je usvojen. Dakle, amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći za, protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasanje, otvoreno glasanje. A to je sad i zadnje glasanje o izvješću kolege Teličke. Ka sreća, glasanje je zaključeno, 28 za, 7 glasova protiv, Dva glasa suzdržana, time je kolega Telička usvojeno vaše izvješće. Nakon ovog napornog glasovanja zakazujem stanku točno eh, od eh, šest minuta.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

Dakle, nastavljamo vezano za ovo izvješće, e, vezano za trans prometne mreže. Ja sam e, izvjestitelj. Kao što znate, e, postoje dvije prepreke vezano za ostvarivanje TNT-ova u Europi. Prva prepreka je proračunske naravi, dakle sredstva, a e, druga prepreka e, je regulatorne naravi. Čini se da od trenutka, u prosjeku, dakle, od trenutka kada e, projekt vezano za pokretanje od trenutka pokretanja projekta do realizacije to razdoblje iznosi 8 e, godina i često se dakle ti projekti prekidaju i odbacuju zbog različitih e, problema. I mi podupiremo ovaj e, prijedlog komisije vezano za pojednostavljenje formalnosti koje prethode provedbu ovih projekata e, transeuropske prometne mreže. E, izneseni su određeni prijedlozi vezano za stvaranje e, jedinstvenog tijela svojevrsne jedinstvene kontaktne točke koja bi pojednostavila značajno postupke za, nositelje projekta, znači mogućnost eh, da nositelji projekta eh, dobiju sve potrebne dozvole. Drugo, cilj eh, prijedloga komisije je skratiti na tri godine sve formalnosti, naravno ne uzevši u obzir eventualne sudske žalbe i dakle ja naravno podupirem ovaj prijedlog Ono što bih želio dodati je sljedeće. Ja bih također dodao mogućnost da e, e, da e, da se na to tijelo delegira mogućnost da ima funkciju jedinstvene kontaktne točke, naravno to mora odobriti država članica kako bi te jedinstvene kontaktne točke bile funkcionalnije. E, želimo također skratiti razdoblje e, dobivanja dozvola vezano za te projekte, te pojednostaviti pravila vezana za tržišto. Također e, želimo uzeti u obzir činjenicu da e, e, ti projekti e, kojima će se baviti jedinstvena kontaktna točka, da dakle oni ti projekti budu prioritetne narave vezano za javne natječaje. I mi dakle podupiremo ovaj prijedlog komisije. Naravno, postoje određena pitanja vezano za subsidijarnost, međutim, ova e, uredba e, bi trebala biti ipak nešto vrlo važno. Mi dakle e, želimo obogatiti ovaj rad na temelju ovih amandmana. Hvala. Dajem vam riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednica odbora. Prvo, hvala lijepo Dominiku Rikeu na izradi ovog izvješća. Mi smo danas ujutro glasali i to vrlo, kao što znamo, opsežno i dugo. A sad mi se čini da prijeti opasnost da ovom prijedlogu komisije ne bude poklonjeno dovoljno pažnje. I recimo, Prošlog tjedna smo imali izvješće o tome da su zemlje članice 274 milijarde eura sredstva iz e, proračuna od 2014. do 2020. ostavili nepotrošeno. Dakle, nisu ih posrkali. I mislim da je to direktno vezano na način postupanja za samu proceduru i zbog toga mislim da je ovo izvješće odlično i odličan ovaj prijedlog Europske komisije. Jer mi stalno govorimo o transeuropskoj prometnoj mreži, o tome šta sve treba napraviti. Međutim, imamo gledati konkretno šta se treba napraviti i zatim kako ćemo to provesti i koji su problemi zbog barijera različitih birokratskih ili recimo nepotrebnih i jednostavno neposrednom birokracijom i upravnim postupcima različitim sitnim koji su stvarno nepotrebni. I kad to imamo na umu, onda vidimo da nam je nužno potrebno dobiti taj one stop shop, jedno mjesto na kojem će se svi, kojem će se svi obratiti i cijelu stvar simplificirati i ubrzati. E, Dominik Rike je govorio i komisija govori o uštedama od 5,1 milijarde eura i mislimo da je to jako puno novaca. To stvarno nije kikiriki. I mislim, to toga smo mi među klubu zastupnika Pučana jako, jako svjesni ta velika ušteta. A sad gdje će ti one stop shopovi biti točno raspoređeni, postavljeni, kome će odgovarati, kome će biti podređeni. U Nizozemskoj će to recimo biti podređeno direktno državnom javnom tijelu za upravljanje vodogospodarstvom i vodenim putevima i ostalim jednom od najvažnijih u Nizozemskoj, vjerojatno tako biti i u drugim državama. U svakom slučaju ovdje se govori o različitim projektima nadalje koji su povezani u kojima je zajednica, interes e, Unije zajednice posebno naglašen i kako bi se tu razvila jasno i sinergije. I u tom smislu mi apsolutno podržavamo prijedlog komisije, a i izvješće našeg izvjestitelja Rikea. Ja ću možda neki amandman dodati, ali još nije sigurno. Gospođa Sender, izvolite, imate vi riječ. Ajala Sender. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. E, htjela bih prvo zahvaliti na ovom izlaganju, naročito onim dijelovima u kojima e, je konkretno bilo riječi o ovoj temi. I kao što dobro znate, mehanizam povezivanja Europe e, mora biti učinkovit da bi se proveli projekti. a jedan od prioriteta je uspostava mehanizama da bi se sve to poboljšalo. Ja sam samo htjela reći da e, u području o kojem je ovdje riječ, da smo mi zajedno s komisijom radili na jednoj ideji koja se zapravo tiče uspostave mehanizma koji će onda E, omogućiti funkcioniranje e, ovog područja e, sa prekograničnim elementom i koji će omogućiti zapravo nadilaženje prepreka u bilaternim pitanjima. Naravno, ne možemo zaobići sporazum, međutim, činjenica je, kao što smo i rekli, da, da postoji, da, da, da nigdje ne piše da se e, tako što ne može učiniti. Stoga idemo pokušati i napraviti takvo nešto. Također smo imali neke amandmane koji se tiču e, e, formulacija na koje, kroz koje se Europski tjedan može promijeniti, odnosno idemo vidjeti kako se provode projekti koji su preuzeli države članice u Briselu. Mislim da možemo formulirati nekakvu rečenicu kojom ćemo obvezati države članice da e, provedu projekte koje su preuzele. Dakle, postoje prekogranični projekti koje neke zemlje poput moje žele provesti i stoga moramo spriječiti one zemlje koje eventualno postave nekakve prepreke takvim projektima. I stoga smo u tom smislu i postavili, odnosno podnijeli amandmane. Hvala. E, gospodine Zlatovski, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala, gospođo da, ja bih isto ja bih se isto volio pridružiti kolegama i pohvaliti ovo izvješće, ali mislim da se uvijek moramo držati činjenica i razmišljati o namjerama koje su se skrivale u prijedlogu Europske komisije i što je zapravo htjela postići sa ovom prijedlogom. Naime, Europskoj uniji je potrebna njena kralježnica, njen glavni stup, a to je upravo promet i prometna mreža a razvoju te prometne mreže za budućnost se suprotstavljaju različite barijere. Posebno teška zadaća je ovdje vezana za uredbu o tome što se događa i mislim za propise o tome što se događa u pograničnim e, područjima i što se događa kod prekograničnog povezivanja prometne mreže i naše mobilnosti. Mi naime vidimo da imamo velikih e, prekida u cijeloj mreži, zbog toga to tom, tom govore članci 7.7 točke i 8 europskog prijedloga. Što se tiče birokratskih i administrativnih procedura, koje bi se trebale promijeniti na projekte koji se e, recimo odvijaju unutar jedne jedne same zemlje članice, tu imamo svojih dvojbi nismo sigurni da li bi ta, rješenja koja se predlažu bila jednako učinkovita u svim zemljama ako se primjene. Dakle, nacionalne procedure se razlikuju kod tih administrativnih postupanja i onda recimo pogotovo kod velikih infrastrukturnih projekata mislim da bi to bilo potpuno besmisleno i nelogično primjenjivati tu isto rješenje, nametati. Primjerice, ekološki izazovi su tu različiti u zemljama članicama pa bi se i rješenja koja se primjenjuju trebala razlikovati. Ali mislim, ako je to u formi uredbe, onda zemlje nemaju uopće nikakvog slobodnog prostora da nešto adaptiraju i da se nešto usklade s tim ili da to pripašu svojim postojećim uvjetima i mislimo da bi to trebalo nešto izmijeniti. Mi bi htjeli to izmijeniti u ovom tekstu. Naravno da ne želimo kaotično stanje, mora biti sve skupa regulirano, ali ipak individualno. I osim toga moramo vidjeti da ni u kom slučaju ne produžimo te procedure koje već postoje, nego da stvari simplificiramo i ubrzamo. A inače veselimo se dalje nastavku rada sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Kramer ima riječ. Da, ali ja dalje smijem govoriti na njemačkom još, ili? Dakle, zahvaljujem Dominiku Rikeu na ovom prijedlogu i na njegovom izvješću. Naravno da se postupci moraju pojednostavniti, kritika nam je poznata već desetljećima. Nema prijevoda više. Dakle, prelazimo svi na engleski. Doviđenja.